We can start with uh, the adoption of the agenda. The Green Group has asked for prelazimo na usvajanje dnevnog reda, a nakon toga ćemo razmijeniti mišljenje sa predstavnicima komisije vezano uz stanje na pet različitih e, dosijeja, naročito vezano uz e, okolišna pitanja, pitanja sigurnosti hrane i strategiju disruptora. Ovdje također ćemo pripremiti i pitanja o kojima ćemo razgovarati poslije podne. Later we have uh, announcement from the chair. Dakle, imamo ovdje priopćenja uh, predsjednika i prvo što što imamo za reći je su sljedeći sastanci odbora. Budući da imamo saslušanje povjerenika, e, Sastanci odbora 29. 30. 9. i 6. 10. su otkazani. Sljedeći sastanci će se održati nakon saslušanja. Najprije saslušanje povjerenika Vela zajedno sa odborom PEŠ u ponedjeljak 29.9. u 14.30. Saslušanje nominiranog povjerenika Adija u utorak 39. u 9 sati. Saslušanje povjerenika Kanjete u e, sredu u 18 sati. Zatim e, Bratušek zajedno sa ITRE u ponedeljak 6.10. u e, pola tri. Svi zastupnici će dobiti naravno poziv sa nacrtom dnevnog reda od tajništva za sve ona saslušanja na kojima sudjeluje odbor ENVI. Drugi dio priopćenja predsjednika se tiče sastanka predsjedništva 39. Predsjednik eh, i danesko predsjedništvo će razgovarati o eh, CITES-u, to je pitanje koje se tiče e, delegiranih i provedbenih akata. Pokušat ćemo pronaći rješenje na ovo pitanje. Treće priopćenje se tiče prevoda. Danas imate prevod na 21 jezik. Žao nam je, ali estonski i malteški nemamo na raspolaganju. Kao i obično, dokumenti za ovaj sastanak su dostupni u elektroničkom e, obliku na našoj aplikaciji i ovaj sastanak se prenosi putem interneta. Također se traži i digitalni potpis. Zastupnici imaju na raspolaganju aplikaciju za digitalni potpis koji im omogućuje također potpisivanje amandmana elektroničkim putem Digitalni potpis e, ima e, veliki napredak, radi se o sigurnom e, načinu potpisivanja koji je prilagođen svima. Kako biste koristili digitalni potpis, svi zastupnici moraju zatražiti individualno lozinku. možemo vam predstaviti prednosti e, digitalnog potpisa na sastanku 9.10. u 4 sata. U kontekstu smanjivanja potrošnje papira parlament je dao prijedlog za takozvani e-meeting koji nam omogućuje da sve dokumente za sastanak vam stavimo na raspolaganje elektroničkim putem kako biste ih mogli imati na laptopu ili tabletu. Gospođa Kojka i gospodin Dajno Radi će nam održati kratko izlaganje o ovom projektu. Izvolite. Hvala gospodine predsjedavajući i hvala vam na ovoj prilici da predstavimo aplikaciju i e meeting za sve one koji su novi zastupnici, ali isto tako i za starije kolege. Moram reći da su sigurno već čuli za ovu aplikaciju i meeting, no međutim znamo da imamo dosta novih zastupnika kao i novog osoblja, tako da mislimo da je ovo prilika predstaviti rad i meetinga. Kao što je gospodin predsjedavajući rekao, i meeting je tu kako bi nam pomogao, kako bi pomogao parlamentu u trošenju manje količine papira. Znate da smo dosta papira prije printali za svaki pojedinačni sastanak, a vrlo malo tog papira je zapravo iskorišteno na sastanku. Sve to je dovelo do prevelike potrošnje papira. Zbog toga smo odlučili se temeljiti na aplikaciji i meeting koja će omogućiti svima da E, na učinkoviti način rade ne samo na sastanku, već isto tako i u uredu i meeting i aplikacija koju smo mi e, razvili unutar Europskog parlamenta kako bismo uveli novi način rada za naše zastupnike i svoje ostalo osoblje to je dostupno na e, laptopu, smartfonu, tabletu i e, drugim računarima, tako da možete imati pristup svim radnim dokumentima i raditi na njima. Pokazat ćemo vam e, kako e-meeting funkcionira. Možete to isprobati na laptopu, smartfonu ili tabletu. Možete također pokušati se ulogirati, pokazat ćemo vam na koji način to možete učiniti. Mi smo ovdje vam podijelili letke na kojima možete vidjeti na koji način ova aplikacija funkcionira. Naravno, pokušavamo koristiti što manje papira za ovaj projekt, tako da je ovo izuzeće koje smo napravili, ovi leci koje smo isprintali. E-meeting je internet aplikacija što znači da morate imati e, adresu kako biste pronašli tu aplikaciju, a zatim e, se možete ulogirati sa e, vašim loginom i pasvrdom. Evo, moj kolega će vam napraviti kratku prezentaciju toga na koji način funkcionira i mitinga. Nakon toga smo vam na raspolaganju ukoliko budete imali nekih pitanja. Hvala, dobro jutro svima. Ovo izlaganje će biti napravljeno na iPadu, ali znajte da se ova aplikacija može koristiti na bilo kojem instrumentu. Kao što smo rekli, i miting je internet e, aplikacija, znači da ne morate imati nikakav software instaliran morate koristiti službenu web stranicu Europskog parlamenta najprije. A nakon toga slash i meeting. Budući da se radi o internoj aplikaciji, a to znači da je dostupna samo e, zastupnicima i osoblju, morate se identificirati. E, ovdje dakle e, upišete korisničko ime, zatim vašu lozinku Kada prvi put e, pristupim ovoj aplikaciji, onda ovdje možete vidjeti pojašnjenje pristupu dokumentima. Dakle, tu postoje tri faze. Najprije odaberete e, jezik, odbor i e, sastanak kojeg tražite. Ovo sučelje je dostupno na svim službenim jezicima i svi e, sastanci odbora su dostupni na svim jezicima. Ovdje ćemo sada samo povećati malo e, ono što vidimo na ekranu kako biste bolje vidjeli. Dakle, ovdje odaberete jezik, e, ja ću ovdje odabrati engleski jezik. pored toga ćete odabrati odbor koji vas zanima i evo mi ćemo sad tu odabrati odbor za okoliš. Ovo je dakle pregled e, te aplikacije. S lijeve strane imate sastanke e, odbora Envija, s desne strane imate e, dokumente za svaki od sastanaka. U desnom gornjem uglu imate priliku na različit način pristupiti aplikaciji. Možete, na primjer, tražiti da vidite samo dnevni red ili samo dokumente. Poslije ću vam reći nekoliko riječi o ovom i komiti. Imamo također i e, način e, prikupljanja povratnih informacija kroz feedback i također e, jedan odjeljak gdje možete dobiti pomoć i odgovore na vaše pitanja. Kada tražite ovdje samo dnevni red, tu ćete pristupiti najskorijim dokumentima koji su e, stavljeni na ovu aplikaciju i možete ih također podijeliti s kim želite. Pored toga možete tražiti određenu temu dnevnog reda koju kasnije možete podijeliti s kolegama ili asistentima. Ovdje ćete sada vidjeti detaljnije sadržaje aplikacije. Ukoliko e, na lijevoj strani, u lijevom stupcu odaberem e, današnji sastanak, onda ovdje sa desne strane dobijem ažuriran e, dnevni red sa svim relevantnim dokumentima. imate također i oznaku plus pored svake od točki dnevnog reda kako biste mogli detaljnije E, vidjeti informacije o svakoj od e, točki u kojoj će se govoriti sa informacijama na primjer o tome tko je izvjestitelj i tako dalje. Sve ovo u prošlosti smo e, printali, a naš cilj je da se sada koristi aplikacija i meeting kako se dokumenti više ne bi printali. Dakle, kao što vidite, za svaku točku dnevnog reda imate priložene relevantne dokumente. Ovdje mogu, na primjer, pogledati nacrt dnevnog reda za svaki od jezika. Ako želim e, dodati nešto na dokument, to je vrlo lako ali tu ovisi o onoj aplikaciji koju inače koristite u tabletu ili laptopu. Ovdje, na primjer, sam ja ukucao da se dokument otvori u readeru. E, zatim mogu e, podvući nešto, zaokružiti, dodati, uvesti bilješke. Dakle, sve ono što radim ovdje s ovim dokumentom je dostupno samo mene. E, što znači da to, ne, to nisu informacije koje će biti podijeljene s nekim od vaših kolega. Once I'm done with all this annotation, I can of kad završimo sa ovim bilješkama, onda možemo odlučiti, na primjer, podijeliti, odnosno poslati ove dokumente ili asistentima ili kolegama i sve ono što sam pribilježio na dokumentu je e, spašeno u novoj verziji koju mogu poslati kolegama ukoliko to želim. Dakle, to je e, način na koji možete koristiti aplikaciju e-meeting. Dakle, u svakom momentu imam pristup raspoloživim dokumentima. Prije sastanka imam priliku pogledati dokumente na jeziku kojeg odaberem i također mogu e, koristiti taj dokument kao podlogu za budući rad, odnosno dodati bilješke i onda to poslati svojim kolegama. Ova aplikacija također sadrži dio koji se zove i odbor i komiti. To je e, radni instrument za svaki od odbora. Svaki odbor e, ima priliku tu spasiti sve one dokumente koji su relevantni za e, radni dan, što znači da tu možete pronaći dodatne informacije, na primjer nacrte izvješća, nacrte mišljenja, Možete vidjeti sve amandmane ili rokove za podnošenje amandmana. Ovo je dakle aplikacija i komiti, odnosno i odbor, koja je dostupna za svaki od odbora. Ovdje ćemo vam samo prikazati. Ovdje imate dakle podrobnije informacije. Ova aplikacija je dostupna na bilo kojem e, aparatu koje koristite i sa bilo kojem rezolucijom. Dakle, ovdje imamo sve informacije koje se tiču zastupnika, asistenata i mogu imati kontakt detalje administratora, tajnika, E, klubova zastupnika. To je sve jako korisno, naročito za asistente. Dakle, to je taj dio i komiti u aplikaciji, e, ali i evo, nadam se da je jasno, ovo je kraj mog izlaganja. Naravno, ako imate bilo kakvih pitanja, na raspolaganju sam vam. Hvala. Non credo che ci siano domande Mislim da nemamo pitanja. Ovo izlaganje je imalo za cilj pokazati vam e, s kojim instrumentima raspolažemo zajedno sa e, glavnom upravom e, i tek ćemo vam pokazati E, instrumente s kojima još raspolažemo, na koji ćemo postati asistente kako bi se upoznali s njima i kako bi ih mogli koristiti. Hvala vam na ovom izlaganju, a sada možemo preći na naš dnevni red. Prelazimo na to četvrtu točku dnevnog reda. Radi se o komunikaciji vijeća vezano uz mogućnost država članica da ograniče ili zabrane uzgoj GMO proizvoda na svom e, teritoriju. Dobili smo dakle komunikaciju o stajalištu vijeća Ja ću vas samo podsjetiti da se radi o dosjeju na kojem već dugo radimo. Komisija je 2010. godine dala svoj prvobitni prijedlog. U 7. mjesecu 2011. godine Europski parlament je usvojio svoje stajalište u prvom čitanju, a u šestom mjesecu 2014. godine tek smo došli do političkog dogovora u vijeću sa e, usvajanjem od strane svih država članica osim Belgije i Luksemburga koje su bile suzdržane. Krajem sedmog mjeseca, 23.7. vijeće je usvojilo službeno stajalište koje je e, nama predočeno na plenarnom zasjedanju u devetom mjesecu mjesecu. Talijansko predsjedništvo želi doći do dogovora pri drugom čitanju, dakle prije kraja 2014. godine i mi smo utvrdili sljedeće vremenske rokove. 13. listopada ćemo e, razgovarati na sastanku odbora o ovom pitanju. Do 15. listopada primamo amandmane. 5.11. E, ćemo glasovati na sastanku odbora. Nadamo se da ćemo uspjeti doći do dogovora s vijećem glasovanje ponovno u e, prvom mjesecu 2015. godine, a zatim na plenarnom zasjedanju također u prvom mjesecu 2015. godine. Dakle, to su vremenski rokovi vezano uz e, ovo pitanje. Sada prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda, petu točku dnevnog reda, odobrenje zapisnika za, sa sjednice održane 23. 26. srpnja 2014. godine. Ukoliko nemamo nikakvih prigovora, možemo Ukoliko ne bude prigovora do kraja ovog sastanka, onda ćemo moći smatrati da je ovaj zapisnik usvojen kao i zapisnik od 3. E, rujna 2014. godine. A sada prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda. Radi se o prigovoru u skladu s člankom 106. E, vezano uz e, sustav trgovanja emisijskim jedinicama o popisu sektora i podsektora koji se smatraju izloženima riziku od istetana ugljika za razdoblje 2015-2019.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 puno e, poslovnih e, lobija se zbog toga uzburkalo i poslalo e, jako puno e-maila. Možda da vam objasnim o kakvoj se situaciji radi. Postoji sustav trumpe trampe emisijama, a neke tvrtke zbog toga imaju problem s međunarodnom konkurencijom odno, i onda oni mogu dobiti neke dodatne kvote, odnosno poveća im se kvota. Ali važno je da se sve to treba obaviti putem dražbe. Mehanizam na koji se određuju dodatne kvote besplatno odlučen je bio još 2008. godine ta je metodologija prilično složena kako bi se došlo na listu isticanja ugljika. Mi smo prigovor e, uložili već 2009. godine po pitanju metodologije jer smo došli do zaključka da bi se previše tvrtki našlo na E, listi dodatnih kvota po pitanju isticanja ugljika. Mi smo rekli da će previše tih tvrtki biti na toj listi gotovo sve. Pokazalo smo zapravo da smo bili u pravu jer 95% tvrtki jest na toj listi. Rekla bih ovdje da ako ste u onih preostalih 5% postoji neki problem s vašim poduzećem. 2009. godine nam je komisija e, dala obećanje da će se 2014. godine revidirati e, taj zakon. To je zapravo i stoji u zakonu. O, to je da će se revizija načiniti 2014. godine između 2008. do 2020. godine će se neke tvrtke moći skinuti s popisa, ali niti e, e, jer prije toga se mogu samo dodati. Odlučili smo ništa ne raditi, čekati reviziju. Do revizije je došlo ovog ljeta, komisija ju je napravila i oni su napravili studiju utjecaja. Nažalost, studija utjecaja još nije dostupna javnosti. Nadam se da će nova komisija napraviti bolju uredbu. Pa ako govorimo već o boljoj uredbi, onda mislim da se barem studija utjecaja na osnovi koje se temelji ta nova uredba, da to bude javno, da mi e, sve, e, da, se tome sazna. No, e, zna se da se sve ipak sazna, pa smo mi došli do te studije utjecaja. Naš je najveći problem u ovom trenutku odrediti koje će se tvrtke naći na listi isticanja ugljika. 30 tona, dakle po CO2 je se bi se određivao taj kvota. Trenutno situacija je 5 eura, a e, problem je e, zapravo e, taj da što je ta cijena veća, teže će biti s međunarodnom konkurencijom. Što na stranici 33. studije utjecaja vrlo se lijepo razrađuje da u najekstremnijem scenariju cijena ugljika 2020. će iznositi 12 eura. Sama studija utjecaja komisije smatra da nije logično na osnovi te liste da se odredi 30 eura kao cijena. Neki kažu morate primjenjivati cijenu od 30 eura jer tako stoji u zakonu. Ali ovdje mogu citirati studiju utjecaja da se nigdje ne kaže izrijekom koja se vrijednost mora odrediti za cijenu. A studija utjecaja je tu kako bi dala najbolju moguću analizu na osnovi najboljih mogućih podataka koji zapravo stoje u studiji utjecaja. Na studiji utjecaja na stranici broj 4 kaže se mm, čini se da je najbolja opcija ta koja će e, smanjiti sve na 44% te liste periodu 2015. od 2020. što bi urodilo dodatnim prihodima za države članice kaže se da ovdje, ovdje zapravo se ne govori o tome hoće li cijena ugljika ići gore ili dole. Radi se zapravo o načinu na koji će se rasporediti. Govorimo o 5 milijardi eura, o tome tko će je platiti, a tko će to dobiti. Prijedlog komisije je sada da se e, ostane na pri 30 eura, dakle u tome se komisija ide protiv vlastite studije utjecaja a zapravo ovih e, 5 milijuna se daje onim tvrtkama koje su već na listi i koji imaju preveliku e, već imaju preveliku dobrobit od toga. A zapravo onih 5 milijardi moraju platiti države, drugim riječima porezki obveznici. E sada se vraćam na kolege Pučane moramo biti jako strogi kada se radi o tome kako se troši novac porezkih obveznika. No, molim vas, sada e, odjedanput nije problem kada se radi o ovoj konkretnoj situaciji gdje će za to morati plaćati porezki obveznici. Prema tome ovo jest pogrešno. Ja ovdje ne kažem da se trebamo riješiti cijele liste. Jednostavno kažem treba odrediti bolju cijenu ugljika kako bi se na osnovi nje pravio popis isicanja ugljika. Jer to bi znači dovelo do boljeg zakonskog propisa i to bi trebalo omogućiti bolju analizu. Na osnovu toga se može bolje funkcionirati uložiti ispravno novac i ne treba novac poreskih obveznika dati onim poduzećima kojima taj novac nije potreban. Žao mi je, razočaran sam, Peter jako dobro poznaje ovu temu. Prema tome, to je jako bitno, radi se o redistribuciji novca. I zapravo sve ovo stvara neizvjesnost u industriji. Kao što sam rekao, već 2008. godine se obećala revizija 2014. godine. Studija utjecaja jasno kaže da 30 eura nije dobra cijena i svi kažu da trebamo koristiti drugu cijenu, uključujući i države članice. U studiju utjecaja govori se o 16,5, što zapravo je već dosta visoko i onda se kaže da bi se na taj način pravednije rasporedili rezultati. Međutim, politički je situacija drugačija, a mi kao parlament imamo pravo uložiti prigovor. Ja bih pak rekao da imamo obvezu da prigovaramo jer kao oni koji donose odluke mi moramo, imamo obavezu da komisiji kažemo e, da ovo nije dobro što radite. Nadamo se da će Franz Timmermans doći ovamo što prije. Pa dajte, radite vi u komisiji prema vašoj vlastoj studiji utjecaja. Mi kao parlament imamo obavezu tu intervenirati. Industrija je znala da će doći do te revizije. E, industrija zna da mi kao parlament imamo pravo uložiti prigovor, mi sada jednostavno postupamo prema, prema pravima koja su naša prava. Ja jednostavno tražim od komisije da se oni usklade sa listom isjecanja ugljika koja postoji. Prema tome treba odrediti ispravnu cijenu i nakon toga uspostaviti novu listu i e, isjecanja ugljika. To trebamo tražiti od komisije. Ja Mislim da se ovdje radi o kvaliteti e, stvaranja mjera politike i zato se nadam da će većina kolega ovog parlamenta me slijediti i potrebno je da počnemo s novim odredbama i boljom uredbom raditi već od danas. Hvala lijepa. Riječ sada dajem najprije Peteru Lizeu. Zahvaljujem predsjedniče. Evo, kolega me je spomenuo, pa evo, hvala što mogu odmah odgovoriti. Evo da odmah kažem, imam ja razumijevanje za Eichetovo stajalište i kao i stajalište kolega koji su podnijeli ovu rezoluciju. Međutim, grozno me ljute aktivnosti nekih lobista gdje vidimo da utjecajni lobisti E, postupaju protiv trgovine emisijama u cijelosti. Mislim, kažem to otvoreno, ali to je već otvoreno i rečeno da neki smatraju to cijelom glupošću i zapravo je divna prilika kad je cijena tako niska kao u ovom trenutku. Onda se može lijepo čekati da trgovina emisijama umre samo od sebe, da se ne, ni ne angažiramo. Ali moramo se e, angažirati kako bi trgovina emisijama e, ostala i preživjela i bila učinkovita. Naime, uvijek se postavlja ovo pitanje politike Europske unije i ono se dovodi u pitanje. Ja to ne želim podupirati takav pristup. Mislim, svi predstavnici poslovnog svijeta koji se sada brinu. Znači, kad ne bi svi lobisti igrali takve grozne igre kao posljednjih mjeseci i godina, onda ne bismo uopće danas raspravljali o tome u ovakvom obliku kao danas. Ono što je rekao kolega Eichert... Eh, E, nego bi se postupalo čisto drugačije. Naime, nama je potrebna ambiciozna e, politika zaštite klime u Europi, moramo djelovati. Mislimo da je na sastanku na vrhu u Njorku s Bankimuno bilo to apsolutno jasno i bilo je također E, žalosno što Europa ovdje nije imala zajedničko stajalište i e, zapravo s ovim ciljem za 40% smanjenje u Europskoj uniji. A to mora doći i to je upravo stajalište i našeg kluba za kod nas e, nema nikakve rasprave o tome da je to ključna tema na međunarodnoj razini. moje mišljenje je da trgovnim emisijama treba puno ojačati, ja sam za prebacivanje unatrag i to puno e, potpore povjerenika za klimu e, gdje se za toga doista bori i također za sigurnost e, tržišta kao i izvjestitelj. Dakle, moje mišljenje je da to treba prebaciti na 2017 a e, to što nemamo više potpore i razumijevanja od strane sektora, industrijskog sektora, to je dio cijele rasprave ovdje. Jer naime, ako sada ovdje pustimo e, ovo pitanje i poboljšamo e, a, ovaj prijedlog komisije, nećemo govoriti o 5 eura, nego i to bi trebalo brzo stupiti na snagu. E, međutim e, također smo e, intenzivno je EPP o tome razgovarao i prijedlog Masa mi odbijamo. Ono što pak nije rečeno, a što odlučujuće u ovoj raspravi, je ovaj popis za istjecanje ugljika daje prednost onim tvrtkama koje su u skladu sa razvojem tehnike. Znači samo 10% najboljih tvrtki u Europskoj uniji dobiti će besplatno svoje certifikate, a svi drugi će morati sudjelovati u aukciji, e, u dražbi i kupiti certifikate. Dakle, to je važna, to, važna stvar. Znači, samo 10% najboljih će besplatno dobiti svoje certifikate. A mi želimo poticati i jačati inovacije. Mi želimo da se investira i u smislu trgovine emisijama u najnovije tehnologije i u najnovije E, tehnološka rješenja. A ako to želimo, onda više ne bi trebalo kupovati certifikate ni za 5, ni za 10, ni za 20 eura, nego e, se ne bi trebalo sudjelovati u toj vrsti u trgovini e, emisijama kako bi se ljude kažnjavalo zbog toga. Mi želimo jačati investicije. To je važan dio trgovine emisijama i ne želimo da one tvrtke koje su e, u posljednjim godinama investirale u niskougljične tehnologije i sad imaju najnovije tehnologije, sada e, e, budu time kažnjeni i onda naravno odbijaju popis. I naravno tu se sada još vode razne rasprave gdje imamo ove tvrtke sa najnovim tehnološkim rješenjima i zapravo nećemo svi biti Liga šampiona u Europi, a ako neko ispadne, ah onda je su, kriv sudac, e, jer mnoge tvrtke tvrde da imaju najnovije tehnologije, ali to ne ispada tako kad se bolje pogleda, a znamo e, da e, kako izgleda situacija i u e, nogometu. Uvijek je kriv sudac, ali nekad su Španjolci doista bili bolje. Dakle, E, znači, nemojmo biti ovako cijepidlačni. Naime, komisija je postavila objektivne kriterije i tko ispunjava ove kriterije treba, ne treba kupovati certifikat. I to podupire inovacije. Bio bi fatalni signal kada bi sada mi ovim vodećim e, tvrtkama rekli koji su investirali i sada su među najboljima, a sada bi onda rekli, a dobro, sad je parlament E, to drugačije e, predstave. Sad ćete ipak plaćati, e, cijene će rasti i onda ćemo zapravo zapasti u tu jednu tešku i problematičnu diskusiju. A nije ni tajna da Europska komisija e, također ima tu internu debatu, znači ovih 40% koji su nam potrebni, koji su nam hitno potrebni za listopad je prihvatila komisija samo zato jer se dogovorila e, za oko ove liste jer bilo je povjerenika koji nisu htjeli ovih 40% i onda sada prije e, sastanka na vrhu i dan poslije sastanka s Ban ki pa se tako dogovorilo. I sada e, nećemo reći da ćemo odbaciti cijelu listu nego promijeniti, ali to ne ide. Danas se može odlučivati samo da ili ne. Pravno možemo samo e, uložiti prigovor i odbiti cijeli popis i možemo reći komisiji e, možda mi želimo drugačiju listu, ali to trenutno nije tako pravno moguće. Znači mi sad možemo reći da ili ne. I zapravo ovaj e, e ako, ako prihvatimo prijedlog kolege Basa, onda zapravo odbijamo listu. I onda nijedno poduzeće ni u jednoj E, industriji koje je investiralo po našem mišljenju e, neće e, imati ikakve koristi od toga. to ne želimo. Dakle, imamo niz ljudi koji su sudjelovali u ovoj raspravi, ali velim, ako se ovdje u Briselu razni lobisti ponašaju krivo, od toga ne trebaju trpiti tvrtke i njihovi zaposlenici ako mi prihvatimo ovaj predlog. I zato je PP odbija Basov predlog i ovim evo zaključujem svoju diskusiju. Hvala. Pa- Hvala lijepa, Peter Lize. Sada reći ima Matijas Grote. Zahvaljujem. E, naš klub se još nije konačno izjasnio o tome kako ćemo glasovati o tome. Još ćemo pričekati ishod današnje rasprave i sa komisije. Naime, e, mi imamo simpatije za ono što je rekao e, kolega Bas, jer mi smo se bavili ovom temom backloadinga i pitanjem trgovina emisija. I sada danas imamo i prijedlog kolega Beleta. I sada kako da uspostavimo stabilnost tržišta, da ono može dinamično reagirati, odahnuti, e, reagirati na kretanja na tržištu. A ovdje zapravo niko nije dovoljno e, da kaže, a odbacit ćemo cijelo ovo pitanje i stjecanja... E, ugljika. To zapravo niko neće, ali tako ispada e, u ovom e, izjavi za tisak e, izgleda. A, dakle, s jedne strane se lijepo drže govori, tamo na samitu sa Banki Munom, e, Europljani kažu moramo se potruditi, a sada kada se doista govori o tome kao ovdje, onda svi kažu možda ćemo ipak to sa povučenom ručnom kočnicom. Eh, evo još samo nešto za ovaj backloading, prebacivanje unatrag. Dakle, mislim, to me koštalo mnogih eh, eh, mnogih sjedina na moje glavi, dakle, obavljanje ovom pitanju. Naime, imamo previše certifikata i šta sada pita komisija? Znači, šta ako sada obračunavamo temeljem 30 eura ili 60 eura? I to je čak navedeno i utjecaj, studiju utjecaja. To ja želim, dakle, E, čuti od komisije. Što to znači za količinu certifikata? Znači ako priznamo ovaj prigovor ili odbijemo prigovor, što će to značiti i za sam obračun konačni? Znači, ako sada imamo drugačiju procjenu eh, i stavimo cijenu od 30 eura, na, imamo jednu eh, razliku od 25 eura između 5 i 30. tko će to platiti? Jesu li to klijenti koji kupuju struju ili nešto? Ili e, neka tvrtka koja je besplatno dobila certifikat. tko će platiti taj račun? tko će tu prednost za nekoga na kraju morati platiti? iz čijeg će to džepa ići. Još jedna stvar. Kada danas, e, ako prihvatimo e, e, Basov predlog i ako kažemo da, što onda sa vremenskim tijekom? Ako ja točno to razumijem, znači do travnja 2016. će se morati kupiti certifikati za 2015. Znači sada komisija kaže polako raditi, puževim tempom, netransparentnom, ništa se ne objavljuje i zapravo je zabrinjavajuće što e, i nije čudo što ovdje vlada e, okljevanje u parlamentu da se to prihvati. Možda kada bi se to preradilo i popis za istjecanje e, ugljika u roku od 4-5 mjeseci, E, možda onda da. Evo zato pitam kakav će biti vremenski tijek i neki drugi kolege također pitao kakav će biti vremenski tijek i drugo kakav će biti učinak e, nove procjene na ukupnu količinu certifikata. E, što se pak tiče onih lobista, slažem se onoga što je rekao Peter Lize. E, neki pokušavaju spremiti backloading, neki kažu 5 euro je onako previše, 6 euro je previše. A e, zapravo bi logična konsekvenca bila da je odmah prilagodimo e, popis e, stvarnosti i odmah stavimo 5 eura cijenu. Ako želimo odmah sve uništiti. Mislim, niko to ne želi i niko ne želi pokopati cijelu listu, ali jedna stvar je sigurna. Tijekom jednog određenog razdoblja morat ćemo prilagoditi listu stvarnosti jer u, inače ćemo u jednom trenutku e, kod građanstva e, imati potpuno odbijanje i neprihvaćanje svih ovih pitanja koje se tiču zaštite od klimatskih promjena. Jer će se ispasti da neki se oterećuju, a drugi plaćaju ceh za to. Znači, to su pitanja za komisiju koje molim da odgovorite. A naš klub će se poslije podne sastati još jednom E, i raspravljati o ovoj temi i posavjetovati se jer zapravo ne radi se o jednostavnom pitanju koja se može samo tako lagano odgovoriti. Dakle, evo uopćen, općenito da ova e, e diskusija, žustra diskusija ovdje vjerojatno je uzrokovana zbog e, lobista, ali svejedno ovo tema koju treba dobro raspraviti. Hvala. Hvala, riječ ima kolega Dankan. Hvala predsjedavajući. Za početak, dopusti mi da kažem da se slažem s gospodinom Eckhartom o studiji utjecaja. Ona mora biti javna i e, moramo je znati na vrijeme. Ipak, ECR neće podržati njegov prigovor za nas je važno da shvatimo kako smo došli u ovu situaciju i sasvim sigurno sustav eh, kvota ETS uopće ne funkcionira. Mi smo rekli da je u međuvremenu došlo do financijske krize, a financijska kriza je zaista imala veliki odraz ne samo na europsku, nego i na industriju u cijelom svijetu. I tek sada u industrijskom sektoru dolazimo ponovno na razine aktivnosti koje su postojali ranije. Ako sagledavamo cijenu ugljika, moramo to sagledati i u svijetlu te financijske krize očito se traži da se povisi cijena ugljika i ovaj parlament i povjerenik su tražili da se e, vrati ta cijena ponovno na 30 eura po toni. To jest želja i to moramo priznati. Ono što je sada bitno je da vidimo što je s ovim prigovorom. Ako podržimo prigovor, stvorit ćemo problem. Radi se jednostavno o binarnoj odluci, da ili ne. Podržamo li prigovor, onda ćemo mi e, ukinuti stabilnost u trenutku kada je tvrtkama zaista potrebna stabilnost. A onda će se otvoriti novi problemi na koji način će se s pravnog stanovišta moći taj e, prigovor e, realizirati. Ne znam zaista kako. A ako nemamo novu cijenu početkom 2015. godine zaista će nestabilnost biti velika i tu ćemo imati puno pravnih e, rupa koje e, će se pojaviti. Mi iz parlamenta moramo omogućiti da sustav ETS zaista funkcionira i mislim e, da u ovom izvornom sustavu ipak postoji dio metoda koji će to omogućiti. I dakle, iz tog razloga klub zastupnika ECR-a neće podržati ovaj prigovor. Hvala. Gospodin Herbrandi ima riječ. Hvala. Pretpostavljam da većina kolega u ovoj e, dvorani su proevropski orijentirani, baš kao i ja. Mi koji smo proevropski orijentirani prošli smo kroz tešku predizbornu kampanju. Naši su e, birači bili vrlo kritični prema europskom načinu donošenja odluka. Ja sam se jako e, zalagao i branio za donošenje odluka na razini Europske unije. Objašnjavao sam da je to puno transparentnije nego li na nacionalnoj razini, da se puno više usmjerava na dugoročne elemente, da kada smo mi e, dok se u Nizozemskoj govorilo u parlamentu o jednom kitu koji se nasukao na sjeveru Nizozemske jednu plažu, da se u Europskom parlamentu raspravljalo o dugoročnoj politici energetske sigurnosti. Imamo studije utjecaja koje se trebaju objavljivati. To sam ja govorio, da su one javne, da se naše politike zasnivaju za procjenite studija utjecaja koje su vrlo dubinske analize i vrlo dobre. A sada govorimo o isticanju ugljika koje se zasniva na studiju utjecaja koja nije obavljena i zapravo je čak i u kontradikciji sa tom studijom utjecaja. Pa ja bih prvo uputio pitanje povjereniku zašto mi ovom raspravljamo, a da se ta studija utjecaja nije objavila i zašto pobogu Europska komisija daje prijedloge koje nisu u skladu sa vlastitom studijom utjecaja i to ne da nisu u skladu malo, nego nimalo nisu u skladu sa svojim studijom utjecaja. Ako pristupamo kreiranju politike na jednom utemeljenom, eh, znanstveno utemeljenom pristupu i ako želimo da eh, sve treba biti transparentno, dugoročno i znanstveno utemeljeno, onda ne možemo reći da je prijedlog od 30 eura po toni je nešto što je u velikom raskoraku, ama baš sa svakim znanstvenim dokumentom koji sam mogao pročitati. I kao što je kolega rekao, pa ne govorimo mi ovdje samo o isticanju ugljika, nego općenito o načinu na koji je ta lista sastavljena. ETS treba biti jedna od mjera za borbu protiv klimatskih promjena. Zato želimo stimulirati inovacije. Ako želimo stimulirati inovacije, one tvrtke koje ulažu u inovacije moraju se podržati, a mi moramo prisilite tvrtke koje ne podržavaju inovacije da ih počnu podržavati. Međutim, s ovakvim prijedlogom mi jednostavno niti nagrađujemo tvrtke koje su, e, se bave inovacijama, niti kažnjavamo one koji to ne rade. I kao što je kolega rekao, mi moramo ovdje napraviti izbor između da ili ne. Međutim, to ne znači da ako mi kažemo e, ne, da jednog dana neće postojati takva lista. Mi ćemo prisjetiti komisiju da napravi bolju listu. Drago mi je da ECR želi da cijena se popne na 30 eura. Jako mi je drago da je ECR to izjavio. Ja ću spremno surađivati s vama kada u sljedećih nekoliko mjeseci budemo radili na poboljšanju sustava ETS. Na posljedku, predsjedavajući, jučer se u e, New Yorku održao sastanak na vrhu o klimi. Prošlog tjedna vidjeli smo izvješća koja su objavljena i kada e, se jasno vidi da na kratki i na, na srednji i na dugi rok energetska učinkovitost i gospodarska učinkovitost neće e, biti vezana za e, borbu protiv klimatskih promjena. Dakle, e, da ne, nije točno da ćemo naše gospodarstvo, znači na gospodarstvu naškoditi budemo li se zalagali i borili protiv klimatskih promjena. Prema tome, ja bih htio da komisija donese ovu listu na osnovu znanstvenih podataka, a ne na osnovu politike. Hvala, sada riječ ima gospođa Rodriguez Rubio. Dobar dan. una... Dobar dan. Evo, hvala na riječi. A sada što se tiče još jedne političke doprinosa ovoj e, raspravi. Rečeno je više puta da je e, ova trgovina emisijama posao za one koji zagađuju, a sada smo čuli dakle e, dvije stvari koje nam, koje nam se ne čine ispravnima. Prvo, Znači ako e, sada dodamo ove sve račune koje će ljudi morati e, platiti e, za ova besplatna prava i onda još spekulacije o kvotama, emisijskim kvotama kao dodatnom načinu poslovanja iz 2013. do 2020. gdje će se širiti ta besplatna prava. Umjesto toga sada imamo lobiranje komisije od strane e, lobista da se to distribuira besplatno. A što se sada tiče pitanja istjecanja ugljika gdje e, su neke tvrtke odlučile premjestiti proizvodnju izvan Europske unije. Pa podsjetimo ljude što to zapravo znači. To zapravo znači popuštanje pred ucjenom i e, rizik od e, premještanja, e, relokalizacija je grozna stvar. I, a, osim toga ova imaginarna cijena koja se sada postavila uslijed lobiranja je isto bez ikakvog opravdanja. Znači imamo sad cijenu od 30 eura po toni, a s druge strane maksimalno 5 eura po toni a ovaj rizik od relokacije nije ničime opravdan, a posebice zbog velike potražnje na tržištu nema nikakvog e, e, razloga za besplatnu cijen, za besplatno djelovanje, dijeljenje certifikata e, onima koji zagađuju. Znači mi smo protiv sustava ETS-a, odnosno ove trgovine E, emisijskim jedinicama jer to ide pogoduje industriji samo i mi ćemo nastaviti ići u tom smjeru. Hvala. Gospodine Linc, hvala. Predsjedniče, Petar Liza je već iznio stav našeg kluba i to vrlo jasno, pa samo još jednom naglašavam ovaj argument sigurnosti plana, planiranja. To je važan element. Naime, kod ove trgovine emisijama sada s novim sustavom od 1.1.2015. Dakle, već un, za nekoliko tjedana ćemo krenuti sa tim sustavom. I ponekad se ne radi samo o političkom pitanju, nego i o nekim tehničkim aspektima. E, zašto možemo reći samo da ili ne i onda opet ide komisija e, sastavljati novu listu sa svim novim nesigurnostima koje su povezane sa time. Stoga vjerujem da je to zapravo sad jedno pitanje pravog vremenskog trenutka. Ja mislim da je krivi vremenski trenutak e, uplitati se u to i sada e, kao klub kažemo jednostavno ne možemo odobriti ovaj e, prigovor. Gospođa Grostet. Ispričavam se, nisam čula ime. Lice je jako dobro pojasnio stajalište našeg kluba zastupnika EPP, a isto tako se pridružujem tom stajalištu i mislim da moramo e, odbaciti popis sektora koji su sada koju sada imamo jer poduzeća nemaju sve elemente na raspolaganju kako bi znali na koji način će moći ulagati u budućnosti. Što se tiče povećanja energije, Europska poduzeća trebaju potporu kako bi se suočili sa međunarodnom konkurencijom i kako bi održali za radna mjesta u Europi. Bitna im je stabilnost. Cijena e, ugljika koju koristimo kako bi utvrdili e, cijenu izloženog sektora nije E, ispravna. Mislim da zapravo ovdje trebamo izuzeti određene industrije od e, ove obveze smanjenja. Iako imamo obveze za razdoblje 2015-2020, smanjenja od 20%. Uključenje ovog sektora ne znači da će sva poduzeća koja su u ovom sektoru imati imati 100% besplatnih kvota. Postoji samo 10% e, instalacija koje najmanje ispuštaju CO2 koje će dobiti 100% besplatnih kvota. Sve svi ostali proizvodni pogoni će morati smanjiti emisije ili e, kupiti na tržištu dodatne emisijske jedinice. Ona poduzeća koja imaju besplatne kvote neće ih imati onoliko koliko je bilo predviđeno jer tu postoji korektivni faktor, transektorski korektivni faktor koji se primjenjuje svake godine što znači da će se cjelokupna omotnica besplatnih kvota smanjiti za više od 17% kako bi se ostvario cilj do 2020. godine. Znači tu postoji pravno pitanje vezano uz referentnu cijenu, ali isto tako i e, gospodarska realnost koju moramo uzeti u obzir, a ona je zaista teška za e, našu industriju u Europi. To je ono što sam htjela reći i podupirem stajalište EPP-a. Hvala, gospodin Guteland. Tack så mycket, herr ordförande. Eh, först och främst så vill jag säga att eh, det har varit en kao prvo htio sam reći da je ovo doista vrlo zanimljiva rasprava i pan Krojta je govorio o vrlo važnim e, stvarima, a posebice što se tiče Erkatovog uvoda, što mislim da je bilo vrlo relevantno i važno. I ja sam e, također potpisala ovu potpic, e, peticiju i smatram dakle da što se tiče primjene kriterija za ovaj popis E, moramo imati e, velike sumnje, naročito što se tiče same cijene koja je utvrđena. Možda je cijena preniska, sada 7 eura po cijeni, ali sada e, se vidi proračun od 30 eura za ovu listu. I upravo je to odlučna točka i ključna točka ove cijele rasprave. Sama studija utjecaja komisije izračunala je cijenu od oko 16 eura Dakle, sada izgleda da komisija ne cijeli ne prati niti vlastite e, procjene i preporuke, pa onda ne znam, možda bi trebala komisija dati novi prijedlog temeljem neke realističnije cijene. A mi se moramo pobrinuti onda da se sustav trgovanja emisijskim jedinicama ispravi i popravi jer ne funkcionira dobro i moramo e, Dorasti to odgovornosti i e, da nastane jedan sustav koji će omogućiti smanjenje emisija i moram se ovdje suprotstaviti EPP-u jer mislim da je ovo u suprotnosti s time kad kažete moramo podupirati rast i zapošljavanje u Europi, ali naša odgovornost je i također da se jačaju zelene investicije koje će omogućavati budućnost Europe. Stoga smatram da ova argumentacija epp je malo e, u smjeru kao e, kada se, da se poziva tineđera da e, ne radi zadaće, nego da sjedi pred televizorom i gleda, i gleda si svoje emisije, a stvar će se već riješiti ovako ili onako. Hvala ima kolega Fronte. Hvala. Ovih dana kada smo saznali da ćemo raspravljati o ovoj temi, na ovaj ili onaj način na nas su navalili različiti lobisti i predstavnici različitih interesa koji su nam slali vlastita mišljenja. Mi iz pokreta pet zvijezdica uvijek održavamo izravne odnose s našim građanima i oni su nam slali mišljenje o tome i oni kada ih se obavijeste i o vrlo tehničkim pitanjima nas informiraju i tako su nas pitali na koji način e, Europska komisija želi se pridržavati osnovnih pravila Lisabonskog ugovora, a to je da oni koji onečišćuju moraju platiti. I 95% kažu im onih koji e, onečišćuju, 90% tih tvrtki e, njima Europska komisija dopušta da besplatno onečišćuju i tako dalje. Građani nas pitaju i sljedeće, ne misli li komisija da bi se morala uskladiti sa dugoročnim ciljevima i na koji način namjerava ostvariti te rezultate? Evo to su tek nekoliko primjera upita koje smo mi dobili. Mi iz pokreta pet zvijezdica jednostavno smo glasnogovornici građana i e, mi e, želimo e, da se dakle, podrži ono što su rekli zeleni i glasat ćemo za ovaj prigovor. Sada kolegica Konječna ima riječ. Zahvaljujem predsjedniče. Poštovani kolege, dame i gospodo, e, reći ću nešto što se razlikuje od onoga što smo čuli sada od drugih kolega. Naime, mi smo zemlja e, koja ima veliki udio energetski e, vrlo ovisne industrije. Sada ja se ne zalažem za to nego za dobro ponašanje naime. I ako mi sada donesemo e, ovaj prijedlog pona godine ranije, onda da smo krenuli u to pola godine ranije imali bismo vremena raspravljati o tome, ali sada ako kažemo da prijedlogu gospodina Ekata završit ćemo u situaciji gdje ćemo imati veliku nesigurnost E, stvoren u dijelovima gospodarskih sektora diljem EU. E Danas govorimo o rastućoj nezaposlenosti koja nam je veliki problem. I iako vjerujem da je ovo krenulo od pozitivne ideje, na kraju ćemo se stvoriti problem koji nismo očekivali. Meni je naime prioritet, prvi prioritet uvijek bio usporediti i izbalansirati okolišne i gospodarske aspekte i uskladiti ih na odgovarajući način. Stoga meni je ovdje potpuno neprihvatljivo da mi ovdje tjeramo mnoge institucije u legislativnu zamku, jer te institucije to ne zaslužuju jednostavno. A činjenica da ovaj prijedlog komisije podopire 27 zemalja članica je sam dokaz za to da je ovo tema koja je dobro promišljena i e, za koju je poduprlo mnogo nacionalnih stručnjaka. Stoga bih ja željela vidjeti studiju učinka za pojedine zemlje, po pojedinim zemljama. Jer u mojoj zemlji, u Češkoj republici, e, ovaj bi prijedlog mogao imati vrlo loše posljedice. Hvala ima potpredsjednik POC. Zahvaljujem. Mislim da je ovo deprimantna rasprava zapravo, jer izgleda da smo pod velikim pritiskom. Evo sada čujem e, kolegicu iz Goa iz Češke. E, doista izgleda da smo pod golikim pritiskom. Ja sam sada isto pod pritiskom i sektora, industrije i svega ovoga i ako je naša odgovornost da budemo odgovorni i tako dalje, to je naravno istina. Ovdje raspravljamo o tehničkim pitanjima, naravno jer smo mi mudri i tako dalje, ali svejedno mislim da se ovdje postavljaju dva pitanja i to dva vrlo ozbiljna pitanja od kojih je prvo. Kada komisija ne poštuje vlastitu studiju učinka, koja je onda vrijednost uopće takve ocjene učinka? koja je onda vrijednost uopće e, procesa odlučivanja same komisije ako ni sama komisija ne cijeni i ne vrednuje svoju procjenu učinka? To je prvo pitanje. To je nešto o čemu bi svakako trebalo govoriti. A drugo pitanje u mojem mišljenju, po mom mišljenju, je sljedeće. Dakle, ako komisija tijekom procesa odlučivanja E, nekonzekventno postupa, a to mi se čini da je trenutno tako slučaj, trebamo li mi onda to poštivati i time nastavljati? Mislim, doista ne znam, ali mislim da to nije tako. Mislim, dobro, ako smo razumni, a jesmo, raspravit ćemo to, kao što je rekao Matijas Grote, i vidjet ćemo u klubu kako će naša odluka biti, ali mislim da ta rasprava ne bi trebala stati na ovome, i da kasnije, neovisno o tome kako će biti naša odluka da ili ne, hoćemo li poduprijeti, e, ovo ili nećemo ovo poduprijeti, dobro, bez obzira sad na to kako će to ispasti. Ali trebali bismo raspraviti kako je moguće da komisija uopće ne poštuje vlastitu ocjenu učinka. Naime, to je vrlo ozbiljna stvar. Hvala, a sada ću dati riječ kolegici Bojlan. Htjela bih zapravo pohvaliti Baza na rezoluciji. Mislim da je u redu da odbijemo ovu listu komisije koja je izložena e, listi, dakle, za e, ovoj listi i zapravo me zanima kakva je ovo situacija. Komisija je ovdje na svojim najnižim granama jer se krije sama studija utjecaja. 30 eura po toni je jedna neopisiva e, e, prevelika cijena. I e, zapravo ovo predstavlja i nešto što je vrlo loše za novac poreskih obveznika. I jasno je iz toga da sustav kvota nije u redu. E, sam sustav kvota napravljen je kako bi se barem smanjio staklenički e, utjecaj e, stakleničkih plinova, a ne da se povlađuje industriji. Nadam se da će komisija se ipak toga prisjetiti. Hvala. Hvala. Sada kolegica Garcia Perez. Zahvaljujem e, predsjedniče. Mi smo u raznim e, skupinama ovo raspravili na različite načine, očigledno što pokazuje koliko je kompleksno ovo cijelo pitanje. I mislim ako razmislimo tehničke aspekte ovome i govorimo o političkim odlukama, e, nećemo zapravo moći razdijeliti tehnički i politički dio odluka koje trebamo donijeti kao odbor ovog parlamenta možda može se činiti tehničkim, ali će svakako imati utjecaja na e, društvene i političke aspekte, pa mislim da ne, ne možemo jednostavno te dvije stvari odijeliti. Samo evo dakle da ukažemo koliko je kompleksna ova cjelokupna tema. I komisija zapravo niti ne može vjerovati da ne <laughs> da, da, da, da tvrdimo da ovo nije obrana klimatskih promjena. Međutim, naravno, mi želimo se založiti za e, klimatske promjene, ali jednostavno moramo riješiti pitanje e, ovog narušavanja tržišta zbog e, krive cijene po toni ugljika. A ako je to kriterij za E, pravi kriterij, onda je to pravi simbol e, i ono što nam je potrebno u trgovanju emisijama. Međutim, ono što se predlaže u rezoluciji je znatna promjena sektora i podsektora gdje će neki od njih biti potpuno isključeni, a jer je procjena napravljena temeljem 30 eura i to treba uzeti u obzir. Znači, hoće li ta odluka voditi do određenih e, ponašanja ove ili one vrste u samoj industriji, jer su oni svoje procjene napravili za budućnost na drugačijem temelju. Ja sam svakako za pravu cijenu za CO2, ali ne mislim da možemo samo e, se zadirati ovako u sustav, nego trebamo imati jaki sustav koji će ispraviti neispravnosti iz prošlosti. A što se tiče popusta za ispuštanje, mislim da postoji e, opasnost da će se stvari razvodniti ovdje u industriji i da neće ići u korist borbe protiv klimatskih promjena. Znači, evo još jednom ponavljam koje su moje zadrške u ovom smislu. I kao što su rekli kolege i koordinatori SID-a, Raspravljat ćemo o tome i u našem klubu što se tiče konačne odluke. E, abbiamo finito interventi, mi Hvala, sad smo završili sa svima koji su se javljali za riječ. Sada dajem riječ kolegi mermenu iz komisije da odgovori na ova pitanja koje su mu postavili kolege članovi odbora. Hvala predsjedniče. Dopustite da napravim neke komentare. Evo samo da e, vas izvijestim da u direktivi koja je temelj e, za ove odluke, znači o trgovanju emisijskim jedinicama, da će se odluka usvojiti nakon rasprave u vijeću. Znači u trenutku kada je već zacrtana ova odredba u direktivi, znalo se da će to biti važna stvar za cijeli industrijski sektor i za cijelo društvo. Evo, prvo sam sada htio prokomentirati ovu ocjenu učinka. Da, istina je da je napravljena ocjena učinka i stavljena na raspolaganje zemljama članicama kad se to raspravljalo. I želim samo istaknuti da su zemlje članice izglasale i e, složili se gotovo jednoglasno sa ovom mjerom. To je također stavljeno na uvid i članovim i zastupnicima parlamenta. Naravno, mi to ni na koji način ne želimo prikriti ili sakriti od parlamenta. Naravno da parlament mora ocijeniti ovu odluku, odnosno nacrt odluke. Svakako danas smo čuli mnogo ekonomskih i političkih e, argumenata, ali imamo i pravnu procjenu i obvezu prema direktivi da preuredimo popis i komisija je smatrala da se i u odgovarajućim okvirima. Dakle, kao prvo, prikupili smo veliku količinu novih podataka jer je direktiva rekla da moramo koristiti podatke iz posljednje tri godine, znači emisije CO2, korištenje električne energije, E, i tako dalje. Dakle, evo sad dolazim do ove ključne stvari. E, da bi se došlo na popis, e, treba ispuniti određene kriterije, znači ispušnje CO2 plus cijena vika i za procjenu je korišteno 30 eura. To se može činiti vanjskom promatraču, vanjskom oku prilično visokom cijenom, ali koristili smo to i zadnji puta i to zato što je to bio jak, jako jasan pokazatelj u ETS direktivi da bismo trebali koristiti e, onu procjenu iz paketa za energiju za 2020. gdje stoji 30 eura. Znači to je znači imamo sada drugačija pravna tumačenja, znači obvezuju nas direktiva ili ove druge obveze za najnovim podacima. A u pripremi e, ovog paketa mi smo E, pretpostavljaju da je jedno i drugo moguće, pa smo napravili procjenu učinka. I tu smo onda postavili e, procjenu drugih cijena ugljika e, kao temelj za proračun i koji bi izračunali smo koji bi bio učinak na ovaj popis sektora ako bi cijena ugljika bila drugačija. I doista došli smo do zaključka u ovom kontekstu da e, bi 16,5 eura bila fair i najbolja opcija. Ali također se u procjeni učinka također jasno kaže da ovi zaključi također podliježu modifikacijama u slučaju ako se promijeni politički okvir, odnosno okvir politika, a to je rečeno prošle godine. Kao što znadete, u siječnju je komisija donijela neke nove važne predloge koji se odnose na klimatske promjene i energiju, E, znači komunikacija o energiji i klimatskom okviru, gdje je komisija predložila ovaj cilj od 40%. A to je bila vrlo teška odluka s kojom, za komisiju da se s time složi, jer kao što znadete, jedan od vaših člana također je spomenuo to. Komisija je također predložila rezervu za stabilnost tržišta koja bi imala dobar učinak na navedenu cijenu ugljika kako bi se spriječilo ovaj pad na ovu jako nisku cijenu. Onda se raspravilo o ovom backloadingu o kojem se raspravilo, koje je izgledalo kao da je vjerojatna mogućnost. I imali smo tada ovu cijenu ugljika od 3-4 koja je onda padala i sada zapravo e, cijena ide u e, višem smjeru prema 6-7 eura. Dakle, evo, e, Michael je rekao, dakle, jasno da, su, da je ovaj okvir politika različit, nije sve još e, usvojeno, ali biti će. Dakle, ja bih rekao da je to bio okvir kada se smatrao, dakle, da u ovom kontekstu stabilnosti za industriju i tako dalje, ne mogu naravno e, naravno da će imati učinka, ali smatralo se da će 30 eura i dalje pravno biti ispravno i u okviru onoga što dopušta direktiva i zemlje članice su se zapravo s time gotovo jednoglasno složile. Međutim, dobro, naravno, Europski parlament ima formalnu dužnost da to ocijeni što i činite. I ukoliko ovaj predlog prođe, ne znam što će se dalje dogoditi, ne mogu to sada reći, ali komisija će svakako trebati dati novi predlog jer će morati postaviti novi popis. Ne postoji opcija bez novog popisa. popisa. Ali kao što znadete, s jedne strane će za to trebati određena količina tehničkog posla i političkih rasprava, a ja ne mogu sada unaprijed reći koliko bi to onda moglo vremenski trajati. I evo, htio bih samo još jednu stvar možda spomenuti. E, rečeno je naime da nismo uzeli u obzir ono što čini ostatak svijeta, a mi jesmo pogledali što čini ostatak svijeta, uzeli smo u obzir i Island i Liechtenstein eh, i također još druge zemlje koje eh, čine nešto, ali ne mijenjaju eh, puno primjenu ovog propisa. Mislim, to ne možemo uzeti u obzir, dakle što da Island, <laughs> Lichtenstein i Norveška u direktivi. Ali u svakom slučaju rado ću odgovoriti i na druga pitanja. Zahvaljujem. Gospodin Grote. Jedno pitanje, dakle, koje ste vi sada zaobišli, e, tako da zapravo rekli ste neće, ne znate koliko će to trajati ako mi danas odobrimo ovaj prigovor. Htio sam pak e, pitati što je sa profitima, profitima. Imali smo ove analize i razna istraživanja. Što sad znači točno? E, u e, smislu profita ako imamo 30% e, ili 16,5%. Možete li to još jednom to procijeniti ili malo precizirati taj trenutak? Znači ako ste rekli do 2016. travnja 2016. morat će se nabaviti certifikat za 2015. Možete li nam onda reći da li to štima ili ne štima i možete li nam reći koliko će to trajati? Naime, doista je dugo trebalo uopće da komisija donese ovaj prijedlog. I mislim, to je jedno temeljno pravo parlamenta znati što je pred nama. Znači, zaustaviti neke zakonske predloge ako nam nisu jasni ili nismo s njima suglasni. Ima tu puno nesuglasica očigledno, ali evo čekam sada još jednom odgovor da nam se kaže dakle što se tiče samog roka, što su windfall profiti i ko će to platiti ovu razliku između ovih profita. Znači hoće li to biti potrošači uh, u energetskom sektoru e, porezni obveznici da nam kažete ko će ovu razliku e, u cijeni na kraju platiti kako bismo mogli poslije podne o tome napokon i glasovati. Kolega Hekaut ima sada riječ, a nakon toga će odgovoriti komisija. Hvala, imam se tako nekoliko pitanja komisiji jer zapravo svi odgovori nisu bili baš najjasni. Vi se pozivate na političku schemu koja je izmijenjena, to je točno, ali moraju činjenice biti točne. Vi ste uzeli u obzir backloading u utjecaj, u procjeni utjecaja i to na stranici 33. gdje ste uzeli u obzir različite cijene, uključujući i isključujući backloading. Dakle, to mora biti sasvim jasno. Drugo, prijedlog o kojem govorite, dakle 23. paket i MSR su počeli već e, su programi za 2021. godinu, a mi ovdje govorimo o 2020. E, godini. Taj paket o kojem vi govorite počinje tek nakon 2020. godine, znači 2021. godine. Drugo pitanje. Vi ste rekli Treba nam vremena kako bismo napravili e, nacrt novog popisa i drago mi je čuti da ćete napraviti novi popis jer to je ono što mi tražimo. Tražimo novi popis, ali nije nam jasno koliko će to trajati. Vi ste već tu uključili političku raspravu, ali mislim da se ne trebate time baviti sad jer tehnički govoreći vi to možete već sutra uraditi. Procjena učinka je već e, napravljena i vi ste već izračunali e, štednju, odnosno dodatne prihode za države članice ukoliko e, ispravite taj popis. Ukoliko uzmete brojke te 0,5 milijuna i tako dalje, to je sve dosta precizno. Vi morate taj popis napraviti brzo. Tehnički je to moguće i politički možda ne. Politički je to druga stvar, to ostavimo političarima, ali konkretno govoreći to se može napraviti sutra. E, zadnja primjedba vezano uz poslovnog lobija. Svi oni koji se brinu za tu brojku od 30 eura, pozivam vas da se svaki sljedeći put kada budemo raspravljali o reformi ETS-a i kada budemo govorili o tome ne razgovarajmo o sustavu već razmišljajte o ovom lobiju koji govori da mi već radimo to za 30 eura kada radimo backloading kažete ne nemojte to raditi jer onda prelazimo se 5 na 6 eura to je problem za nas a mi smo sad ovdje za ulaganje izračunali 30 eura pa vrlo interesantno dakle ne znam sad je li vi koristite 5 ili 30 eura ako je 30 onda nemojte lobirati za backloading a ako to ne radite onda ne prestane prestanite pričati e, besmislene stvari o ovom pitanju. Molim vas, e, pustite lobije, nek rade ono što oni rade. Oni rade sve argumente, e, koriste ih na različit način, ovisno onome što žele postići. Dakle, molim vas da pazite kad koristite argumente lobija. Evo, sada riječ ima komisija za odgovor. Hvala još jednom. tko će dobiti, a tko izgubiti iz ovog kraćeg popisa. Mi smo napravili neke procjene. Naravno, ukoliko imamo kraći popis, onda ćemo imati manje besplatno dodjeljenih e, kvota za određene sektore, a više emisijskih jedinica koje će se kupovati na dražbi u budućnosti. Ti prihodi će ići državama članicama. Mislim da smo svi e, se složili s tim. Također smo raspravljali o tom korekcijskom faktoru koji se može izračunati tako da ide u korist onima koji ostanu na popisu, ali to nije baš sasvim sigurno ako postoji manje besplatno dodijeljenih jedinica određenim industrijama, to znači da će to predstavljati dodatni trošak e, za njih, možda će proizvodi biti morati skuplji, e, morat će ih prodavati uz manji profit, što znači da će izgubiti udio na tržištu. Teško je to sve točno izračunati, moramo uzeti u obzir različite industrije i vidjeti na koji način e, bi utjecalo na njih to što će imati manje besplatno dodijeljenih emisijskih jedinica. Naravno da vi imate pravo odbiti ovaj prijedlog, to je vaše zakonsko pravo, ali moram pojasniti vremenske rokove o kojima, smo, o kojima ste svi govorili. Da, točno je da imamo sve podatke na raspolaganju i da bismo novi popis mogli napraviti vrlo brzo. Ali želim naglasiti da u direktivi ETS postoji mogućnost da se dodaju elementi e, kvalitativne prirode i mi imamo sada nekoliko sektora koji nisu na popisu E, temeljeći se na e, samo elementima štednje, a možemo ih dodati ukoliko koristimo elemente kvalitete. Ukoliko budemo imali kraći popis, onda ćemo imati e, dosta postrojenja koji, za koje ćemo morati uzeti u obzir i kvalitativne aspekte, što znači da će nam trebati dosta vremena i to je nešto što dodaje taj element nesigurnosti, odnosno ne znamo na koji način će to onda ispasti sve na kraju. A što se tiče backloadinga, E, to se uzima u obzir u utvrđivanju e, cijena, s tim se slažem, ali to je sada jedan sasvim novi predlog. E, ovaj okvir za 2030. godinu je konkretniji i vidjet ćemo kakav će to utjecaj imati na vjerodostojnost ETS-a, najprije ovo što radimo do 2020. godine. Za sad je vjerodostojnost toga vrlo niska i nadam se da će to biti drugačije e, kasnije. Nadam se da sam odgovorio na sva pitanja. Grazie, e, credo che abbiamo fatto una... Hvala lijepa. Ovo je dakle bila vrlo e, dubinska diskusija, a naravno klubovi zastupnika će poslije moći i e, se više pozabaviti procjenom svega. E, I sada bih prešao na zajedničku raspravu o točkama 7. i 8. Radi se o E, prigovorima prema direktivi o otpadu, a e, isto tako ćemo zajedno razgovarati odmah i o točni 8 gdje se radi o prigovoru o članku 100, u skladu s člankom 106. odluka i izmjene odluke iz 2000. godine koji e, se uspostavlja popis otpada. Najprije ću dati riječ kolegici Kestinger e, koja je uložila prigovor, a nakon toga ću naravno e, dati riječ predstavnicima svih klubova zastupnika. Zahvaljujem e, predsjedniče. Dakle, samo kratko što se tiče prigovora. Dakle, znamo da smo ovdje već pod vremenskim pritiskom, pa evo samo kod ovog prvog prigovora govori se o prilagodbi e, nekih e, klasifikacija e, otpada i ambalaža, a drugi se odnosi na popis otpada u skladu s direktivom, znači oni koji su označeni kao opasni. Dakle, što se tiče prvog prigovora, imamo problema sa izmenom dodatka tri okvirne E, direktive e, gdje su definicije prilično nejasne. E, znači što se tiče konkretno priznatih normi u zemljama članicama koje već postoje, znači u zakonodavstvenim zemljama članicama, a drugo nisu navedene granične vrijednosti niti postupci što ne omogućuje provedbu i ova okvirna direktiva i posebice pojedini odri, odredbe su idu ad absurdum. Zatim onda još imamo ovaj e, kriterij ekotoksičnosti koji je izuzet i e, što se tiče e, komisije, znači sad je prepušten nacionalna definicija od strane zemalja članica, a treća točka je izmjena ovog kriterija tri nadražujuće za kožu E, gdje zapravo imamo ovo e, energetsko korištenje biomase, recimo što se tiče e, pepela sa gorjevanjem recimo drvene, drvenog otpada gdje recimo kalcihidroksid i nakon karbonizacijskog procesa ti otpadi onda smatraju se da su neopasni i mislim da zapravo nije u našem interesu tako to označiti. A drugi prigovor e, e, odnosi se na popis otpada i tu imamo e, tri dodatna opisa, jedan metalna živa, zatim djelomično stabilizirana živa i treći crvena, crveni mulj i e, također znači ove djelomično stabilizirana e, e djelomično stabilizirani elementi zapravo e, su već su sadržani u određenim vrstama otpada metala i to je već bilo pokriveno u prethodnoj klasifikaciji otpada. Znači ti već postojeći Mislim, e, doista je stvar prilično, razumijem da vam je komplicirano, ali djelomično je stvar doista vrlo komplicirana. Znači, e, jednostavno se ovi kodovi više ne mogu i šifre jednostavno dodijeliti vrstama e, otpada i zbog toga to ugrožava sigurnost klasifikacije otpada u zemljama članicama i onemogućava ispravnu kategorizaciju. Zapravo to su sve te problemi tehničke prirode i zbog toga to zanima me što ona to ima sada reći komisija. Hvala. Grazie. Si adesso abbiamo avuto semplicemente Hvala. La Hvala. E, na zahtjev e, druga prigovor je kolegice Majsne, pa dam odmah riječ. Hvala, evo čula sam pa mogu odmah reći da grupa Aldi ne može slijediti ovaj prigovor. Naime, e, što se nas tiče, definicije su zapravo čak jednostavnije i točnije nego ranije i lakše za korištenje i ono što kolegica sada nije rekla, da e, zapravo e, trebalo je više vremena za to, ali nemamo dovoljno vremena jer recimo Austrija kada nešto želi novo e, donijeti, a drugi ne, ne znam je li to uopće moguće provesti, ima li to smisla. Znači, slažem se, ovo su tehničke stvari tehničke prirode koje treba prepustiti stručnjacima i komisiji. Dakle, moj klub ne vidi ovdje problema zbog kojih bi trebalo ulagati prigovor. Imamo dobro neke probleme jer što se tiče e, ujednačavanja u s međunarodnim e, pravom bi trebalo biti. Ali to se ponekad događa i s time smo se već bavili u opsežnoj mjeri i mislim da komisija e, može ovdje dalje postupati sama, da mi ne trebamo tu ulagati prigovor pa ga i ne odobravamo. Hvala. Grazie. Hvala lijepa. Ako se nitko drugi ne javlja za riječ, odmah dajem riječ komisiji da odgovori na ovo. Hvala. Ja sam zadužen za jedinicu upravljanja otpadom i E, vršitelj sam dužnosti za poljoprivredu. Ako mi dozvolite, samo bih želio reći nekoliko uvodnih riječi. Slažem se da su dva nacrta uredbi vezano uz otpad i popis otpada e, uredbe koje nisu tek tako usvojene. To je rezultat više od pet godina rada, više od deset 10 e, sastanaka stručnjaka, više godina rada stručnih skupština, stručnih skupina, konsultacija sa zainteresiranim e, stranama i tako dalje. Tehnička složenost ovih dosijeja je zaista veoma visoka, ali mi smo zaista zadovoljni činjenicom da većina zainteresiranih strana podupire ovo u uredbu. U odboru za otpad e, imamo većinu država članica koje su glasovale za ovu uredbu. Imali smo 24 glasa za e, uredbu o otpadu. Samo tri države članice, Austrija, Grčka i Poljska su glasovale protiv iz e, različitih razloga. A sada bih razmotrio i odgovorio na argumente koje je dala gospođa Kestinger i unaprijed se ispričavam jer je ovo pitanje dosta složeno. Mislim da je bitno da ovaj odbor ima na raspolaganju sve informacije kako bi donijelo odluku. Znači ovo moje izlaganje će biti dugo i detaljno i unaprijed se ispričavam na tome. Što se tiče elemenata koji se tiču samog prigovora tu imamo tri postupovna argumenta. Najprije rečeno je da je komisija izišla van mandata e, prilaganja priloga tri direktivi o otpadu, ali ono što je komisija rekla, a to su pod to je poduprijelo i vijeće za otpad. Činjenica je da je komisija htjela učiniti nešto više nego samo tehničku prilagodbu. Mi želimo uskladiti ovo zakonodavstvo sa zakonodavstvom o kemikalijama. Jasno je da se radi o opasnom otpadu koje se nalazi u uredbi 2008 E, i koje govori o e, ambalaži koje sadrži kemijske substance i radi se o uredbi kojom smo postigli ogroman znanstveni tehnički e, napredak jer smo uskladili sa UN-ovim usklađenim sustavom klasificiranja kemikalija. U postupovnim argumentima stoji da je od je vijeće za otpad dalo samo jedno mišljenje o dva nacrta uredbi. Ali mislim da ovaj argument nije valjan jer istina je da je vijeće dalo dva mišljenja i da su ta dva mišljenja zabilježena u našem zapisniku E, postojao samo jedan, jedno glasovanje za oba prijedloga, ali to je samo iz, iz tog razloga što su ova dva pitanja usko povezana. Mislim da nitko se nije usprotivio tome, čak ni oni koji su glasovali protiv ovog prijedloga i to i mislim da upravo iz tog razloga imamo zajedničku raspravu o oba pitanja danas. Zatim, što se tiče definicija u nacrtu uredbi, kaže se u vašem argumentu da e, nisu dovoljno precizne i da se mogu na različite načine tumačiti. Na koji način bolje i preciznije definirati ovaj opasni otpad, uključujući sve E, kodekse koji su povezani uz opazni otpad i na koji način povećati pravnu sigurnost. Vaša ova definicija koju imamo je takva da omogućuje da se uključi u nju sva vrsta otpada, uključujući i e, PPO od otpada. što znači da vaš se s vašim prigovorom ne slaže e, većina članova vijeća za otpad. U svakom slučaju mi smo ovo pitanje pojasnili u e, dokumentu u kojem dajemo smjernice vezano uz tumačenje ove uredbe kojeg ćemo uskoro objaviti. U tom dokumentu jasno kažemo da se radi o otpadu koji koji ne, koji ne spada u opasan otpad zbog toga što je prošao e, određeni proces. Zatim u vašem argumentu kažete da e, se ne uzima u obzir opasnost određenih otpada i traži se od Europske komisije da objavi studiju u kojoj će se procijeniti opasnost ovog otpada kao i učinak tog otpada na okoliš. Traži, jasno je da će države članice morati u tom slučaju uskladiti zakonodavstvo dva puta i sada i nakon što se uradi procjena o opasnim svojstvima ovog otpada. Teško je shvatiti ovaj argument jer naša namjera je bila da se prilagodi uredba koja će onda biti izravno primjenjiva, što znači da ne traži nikakvo transponiranje u nacionalno zakonodavstvo. Također postoji i prigovor koji se tiče činjenice da nije e, urađena procjena utjecaja, to je postupovni argument, ali ovdje želim naglasiti da e, cjelokupna procjena utjecaja se ne traži u našim e, postupovnim mjerama. Cijeli nacrt uredbe se temelji na već postojećem postojećoj e, procjeni utjecaja koja se temeni na poznatim znanstvenim činjenicama, uključujući i ono što su nam rekli zainteresirane strane u proteklih pet godina kada smo pripremali uredbu. Što se tiče ovog e, argumenta, ako sam ga dobro shvatio, vezano uz prigovor da je komisija trebala predložiti E, radikalni, odnosno sveobuhvatni popis e, otpada. Studija je e, napravljena 2008. godine gdje je predložena potpuno nova struktura za popis otpada, ali mi smo tu opciju odbili. Bilo je sasvim jasno da nacionalna tijela kao i zainteresirane strane jednostavno nisu htjele uvoditi nikakve radikalne promjene iz e, prostog razloga što bi to previše skupo koštalo, dakle ta prilogodba toj iscrpnoj listi, naročito u odnosu na, e, na potencijal te liste. Mislim da ovdje postoji e, neka vrsta nerazumijevanja onog kako popis otpada funkcionira u praksi. Identificiranje otpada koje mora se smatrati opasnim ili neopasnim otpadom se pravi prema određenim pravilima. Tu se mora utvrditi slučaj za svaki proizvod e, pojedinačno sa, sadrži li opasne sastojke ili ne. I isto tako postoji takozvani mehanizam fleksibilnosti unutar ovog sustava. To je mehanizam koji e, se nalazi u okvirnoj direktivi koji omogućava državama članicama da ne smatra opasnim otpadom onaj otpad koji je identificiran u određenim dokumentima Europske unije ukoliko za to postoje valjani razlozi. države, sve države članice osim Austrije su zadovoljne ovim sadašnjim popisom. Ne znam koji sustav bi Austrija htjela uvesti, ali meni je sasvim jasno da bi bilo kakve strukturne izmjene e, škodile svakoj državi članici i u gospodarskom i u e, ekološkom smislu. Nova opasna svojstva otpada nisu uzeta u obzir kada smo izmjenjivali i dopunjavali popis otpada. To je još jedan argument kojeg ste dali. Tu je dat primjer vezan uz određeni otpad koji je trebao biti e, u ovom popisu i koji je označen zvijezdicom. No međutim, ovdje se ne sugerira da bi uključenje e, takvih e, vrsta otpada imalo veću korist u odnosu na ovaj sadašnji popis. Ovdje želim naglasiti da e, baterije koje tražite da se uključe u popis i dalj i sada imaju određene i dalje imaju određena opasna svojstva. To, je već, to se nalazi u zapisniku sastanaka vijeća za otpad i e, mi smo rekli da ćemo revidirati popis otpada naročito vezano uz baterije i o tome se već raspravlja sa državama članicama. Zaključno, gospodine predsjedavajući, molim ovaj e, odbor da ne podupre ova dva prigovora. Najprije mi smatramo da su ova dva nacrta u uredbi vrlo jasna i da predstavljaju očigledan napredak sadašnje situacije. Drugo, ukoliko ovaj prigovor bude usvojen, onda ćemo se naći u situaciji da je naše zakonodavstvo nedosljedno. Mi moramo se uskladiti sa uredbom CLP koja će se u potpunosti primjenjivati od sljedeće godine u okviru direktive o upravljanju otpadom. I treće, u tom slučaju nećemo e, moći ispoštovati među naše međunarodne obveze među kojima je međunarodna konvencija o e, živi. Dakle, to je konvencija koja, kojom se traži da se e, otpad koji sadrži živu smatra otpadnim, e, smatra opasnim. Mogu vas e, sada uvjeriti da je komisija zaista spremna raditi dalje na ovom pitanju. Mi ćemo izdati i smjernice kojima ćemo pokušati zajamčiti usklađenu primjenu popisa otpada s opasnim, koje sadrži opasne substance i Nastavit ćemo raditi na e, naročito otpadu sa opasnim e, sastojcima 14 i e, na pitanju baterija. Hvala, ispričavam se što sam ovako dugo govorio. Hvala lijepa, a mi se zahvaljujemo Europskoj komisiji na ovim objašnjenjima. Mislim da više nema drugih točaka na dnevnom redu predviđenih za danas ujutro. Vidimo se dakle ponovno u 15 sati danas poslijepodne kako bismo nastavili raditi u okviru ovog odbora.